Na dnevnom redu je usmeno pitanje komisiji o krizi e, cijena u europskom sektoru svinjskog mesa e, iz Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj. Kao prvog e, govornika pozivam našeg izvjestitelja, gospodina Cestava Adama Sikirijerskog. Izvolite, imate riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući, povjereniče dame i gospodo. Bavimo se vrlo važnim pitanjem zato što je ovo vrlo težak problem. Jasno je da je sektor proizvodnje svinjskog mesa u velikim poteškoćama i e, poljoprivrednici, to jest oni koji se bave uzgojem svinja, se također, također prolaze kroz teške trenutke. U protekle četiri godine cijene su neprestano padale. E, cijena hrane prošle godine je, to jest u protekle četiri godine je pala za 15% jedna od prednosti zajedničke poljoprivredne politike jest da smo uspjeli stabilizirati e, situaciju i kad je riječ o e, prihodima poljoprivrednika, ali smo uspjeli stabilizirati ravnotežu između ponude i potražnje. A znamo da su to uspjesi zajedničke e, poljoprivredne politike i da imaju vrlo pozitivan imidž kod europskih građana i kod europskih poljoprivrednika, poljoprivrednika. No situacija je sve teža i svi smo svjesni toga da zajednička poljoprivredna politika uvelike ovisi i o onome što se događa na vanjskom tržištu, te do naravno ovisi o vanjskim faktorima o kojima nemamo, nad kojima nemamo kontrolu. No dopustite mi sada da dođem do tog pitanja koje se odnosi na rusku zabranu uvoza hrane iz Europske unije. Ta, ta zabrana još uvijek traje i e, zbog toga je nestao ogroman dio tržišta za e, uzgajivače svinja u Europi. I ta je ruska zabrana uvoza hrane samo intenzivirala problem koji je onako postojao. To je izazvalo e, pritisak na cijene i cijene su pale značajno i taj pad cijena premašuje uobičajena ciklička razdoblja. Prosječna vrijednost svinskih trupova je samo u prosincu prošle godine pala za 9% i to je bilo tik prije božićnih blagdana kada kupovina uglavnom raste. Očito je da brojni poljoprivrednici prodaju svoje e, svinje po cijeni puno nižoj od e, troškova proizvodnje. Stopa korištenja najnovijeg programa potpore za privatno skladištenje bila je mnogo veća u usporedbi s onom prijašnjih programa. No, taj program možda ipak neće biti dovoljan za buduće pritiske na tržištu, a pritisci će se zasigurno pojaviti. A i to će dovesti do toga da se nakuplja proizvod u skladištima ti će proizvodi iz skladišta morati izaći e, u jednom trenutku na tržište, povećati ponudu i izvršiti još veći pritisak na daljni pad cijena. A to će onda sve izazvati još više problema za e, uzgajivače svinja. Stoga pitanje je sljedeće. Što planira poduzeti komisija kad je riječ o, o programu potpore za privatno skladištenje? I što sma, kakav, e, kakav učinak smatrate da će taj program potpore za privatno skladištenje imati na tržište i na stabilnost cijena? Kao što sam ranije spomenuo, svinsko meso će u nekom trenutku morati izaći iz skladišta i na tržištu će se naći jako puno, e, jako velika količina proizvoda. hoće li e, se komisija pobrinuti da sredstva koja su namijenjena u okviru programa potpore za privatno skladištenje doista dođu do e, uzgajivača a da ne odu e, posrednicima i ostalima u tom lancu jer svi znamo da je lanac proizvodnje hrane od poljoprivrednog gospodarstva do stola, da su sama poljoprivredna gospodarstva u tom lancu zapravo najslabija karika i da snose najveću štetu kada dođe do ovakvog pada cijena. I što komisija e, planira učiniti u vezi sa ruskim zabranama? pogotovo e, sa zabranom uvoza svinske masti, sala i proizvoda od iznudrica. Naravno, svi znamo da ta zabrana ima i politički kontekst, nije povezana, e, nije neposredno povezana sa situacijom na e, tržištu hrane, no posljedice su e, vrlo ozbiljne za poljoprivrednike, a politička situacija vidimo da se nije popravila. Hvala vam, a sada u ime komisije riječ ima povjerenik Han, izvolite. <clears throat> Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, poštovani kolege, poštovane dame i gospodo. Europski sektor proizvodnje svina se doista nalazi u napetoj situaciji, a e, to je zbog velikog proširenja ponude u proteklih par godina i e, zabrana pristupa ruskom tržištu, to je nešto što je još i zaoštilo tu situaciju, ali što nije sam uzrok za tu situaciju. Europska komisija e, je odobrila subvencije e, za program potpore za privatno skladištenje, to je bila naša reakcija, a imali smo 90 tisuća tona svinskog mesa sa proračunom od otprilike 27,6 milijuni eura, e, dakle to je bilo u siječnju ove godine. Dakle, htjeli smo da kratkoročno uklonimo meso sa tržišta i onda nakon što u rano ljeto ponovno poraste cijena i kada se kriza smanji da se onda postepeno meso ponovno vrati na tržište. To objašnjava i zašto je e, tu tržišnu mjeru Europska komisija proglasila samo na kratko vrijeme, zašto to tako možemo upotrebiti. Ako je skladišena količina prevelika, onda ti negativni efekti uništavaju pozitivne efekte e, kada se zamrznuti proizvodi ponovno vraćaju na tržište. E, sezonski pad e, u siječnju smo time uspjeli zaustaviti i stoga smo direktno utjecali na prihod poljoprivrednika. Ta sigurnosna mjera je dakle funkcionirala. Dopustite mi isto tako da jasno kažem da mjere za zajedničko određenje tržišta poput primjerice privatno skladištenje ne bi trebali e, i ne smiju zamijeniti e, samu dinamiku tržišta, ali mogu samo poduprijeti e, tržišne mjere. Mi sada vidimo signale da tržište reagira. Osim izravnih mjera potpore, sektor uzgoja svinje iskorištava i e, solidarni pakt kojeg je komisija e, usvojila u prosincu 2015. godine. Tu postoji mogućnost da se koriste ciljane mjere za taj sektor s ukupnim volumenom od 420 e, milijuna eura. Što se tiče zabranu Rusije, dakle zabranu uvoza za svinski masel, salo i proizvode od iznutrica, već je 2014. godine Europska komisija podnijela žalbu pri Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Iako još nema nikakve službene odluke, iako, e, ipak u Ženevi kažu da će najvjerojatnije presuditi u našu korist, što će promijeniti pregovaračku poziciju Europske komisije za ponovno odobrenje pristupa tržištu. Dopustite mi da na kraju ustvrdim da e, Europska komisija jako pažljivo prati situaciju na tržištu uzgoja svinja i kao i u prošlosti ćemo pravovremeno usvojiti potrebne odluke. Hvala lijepa. Äh, äh, Hvala vam gospodine povjereniče. A sada ćemo čuti predstavnika političkih klubova. Najprije u ime Pučana riječ ima zastupnik Daniel Buda na jednu i pol minutu. Izvolite. Hvala Europska poljoprivreda prolazi teška vremena zbog ruskog embarga i zbog nemogućnosti da se pronađu nova tržišta. Sektor e, uzgoja svinja e, je posebno izložen. Jednu kilu e, svinjetine danas se proizvodi za euro 20, a prodaje se za 0,69 eura. Ovdje se ne radi o retoričkom pitanju, treba se pitati za koga rade poljoprivrednike. Svakako ne za potrošače. E, mjere Europske komisije za privatno skladištenje su e, dobre mjere, ali nisu dovoljne kako bi se stabilizirale cijene i pomoglo poljoprivrednicima. Osim toga, u nekim državama članicama te mjere nisu bile učinkovite, primjerice u Francuskoj ili u Rumunskoj, zbog toga što jednostavno nema dovoljno prostora za privatno skladištenje. Europska komisija bi trebala identificirati nove mehanizme za e, pomoć ovom sektoru i e, trebali bi financijska sredstva konačno pristići tamo gdje su najpotrebnija. Isto tako tražimo od Europske komisije da promijeni svoj, e, svoju procjenu o svinjetini u Rumunskoj tako će bi e, omogućila da se slobodno to meso prodaje na tržištu Europske unije. Rumunska ispunjava sve veterinarske i sanitarne uvjete i nije prihvatljivo da službenici Europske komisije nisu uspjeli proučiti tu situaciju nego da je blokiraju 8 godina. Hvala. A sada u ime e, socijalista zastupnik Andriju na dvije pol minute izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine Poveniče. Vi nam kažete da prihodi poljoprivrednika i uzgajivača svinja da su se stabilizirali. Izgleda da ne živimo u istoj Europi. U državi poput Francuske jedan poljoprivrednik e, počinjava samobojstvo svaka, svaka dva dana. E, ovaj sektor proživljava tešku krizu i svugdje u Europi se situacija pogoršava, a ono što vrijedi za svinjetinu isto tako vrijedi i za voće, povrće i za mlijeko. Zbog toga žalim što nismo mogli imati raspravu na plenoj sjednici o ukupnoj krizi u poljoprivredi, e, sastanak e, i raspravu koja bi bila u prvim danima plenarne sjednice kako bi svi mogli biti tu prisutni. Gospodine Hogan, vi Mm, nas vrijeđate time što niste danas ovdje prisutni. 30% uzgajivača svinja se nalaze u kriznoj situaciji, a 10% su bankrutirali od kad je počela ova kriza. Vaša komisija, e, gospodine Hogane, se je prevarila u svojim predviđanjima u proteklih dvije godine. Sad imamo krizu na tržištu i kao što znate samo Europska komisija ima e, ovdje pravo da regulira. Gospodine Prveniće, još jednom ću vas, vas e, zamoliti da nas zamolite. E, prije treba iskoristiti članke 121 i članke 222 i treba to učiniti prije sastanka 14.3. 3 kg manje po trupu jedne svinje danas bi mogao riješiti problem pretjerane proizvodnje. Treba proširiti kapacitete za privatno skladištenje tako što će se bolje prilagoditi popis proizvoda koje se mogu skladištiti kako bi se prodali zatim u izvozu. Treba staviti oznake na e, mesu da vidimo dakle njihovo porijeklo kao što traže naši građani kao što i mi tražimo već skoro dvije godine. I na posljedku gospodin treba, kao što je gospodin Sikerski rekao, pokrenuti diplomatsku dosljednu akciju, snažnu akciju kako bismo uklonili eh, sanitarnu zabranu uvoza Rusije. Tu trebate iskoristiti sve mjere. Mi znamo da je ta zadaća teška, ali rješenje danas nije u tome da pronađemo druga tržišta u drugim dijelovima svijeta, već da riješimo ovu zabranu uvoza Rusije. Hvala vam lijepo. Hvala vam gospodine zastupniče. A sada u ime konzervativaca riječ ima gospodin Vojčekovski. Izvolite. Hvala vam. Situacija uzgajivača svinja u Europskoj uniji je teška i to vrijedi za cijelu Europsku uniju. No posebno je teška u nekim zemljama poput recimo moje zemlje, Poljske. Naši su uzgojivači se suočavaju sa tri problema. Ruska zabrana uvoza, svinjska kuga i europska zajednička poljoprivredna politika koja ne štiti mala poljoprivredna gospodarstva ta politika upravo suprotno potiče velika poljoprivredna gospodarstva. Moramo učiniti sve što možemo kako bismo popravili tu situaciju. U Poljskoj smo i prije nekoliko godine imali e, devet 9 milijuna grla stoke, sad nemamo niti pola toga. Moramo podržati naše uzgajivače svinja, vratiti se programu potpore za privatno skladištenje i poduzeti nove mjere kojima ćemo pronaći nova tržišta za meso iz e, Europske unije. Moramo isto tako dati subvencije za izvoz. Mislim da bismo na taj način mogli unaprijediti situaciju koja je doista teška. Uzgajivači svinja nas mole, mole za našu ponoć. Hvala vam. Sada u ime kluba zastupnika Liberala riječ ima gospodin Jan Hujtema. Imate jednu minutu, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Uvaženi kolege, cijene svinjskog mesa neprestano padaju zbog pretjerane proizvodnje i zbog e, zabrane izvoza na rusko tržište. Osim toga, tu je i svinjska kuga, a to je stvarna bolest, a ne političko pitanje. Stoga moramo pronaći rješenje za e, taj problem. Moramo pronaći strukturno rješenje moramo poboljšati položaj poljoprivrednika u lancu proizvodnje hrane možda kroz recimo poticanje organizacija proizvođača poljoprivrednici moraju udovoljavati vrlo strogim standardima higijene i ostalih i to kako bi mogli dobiti ulaganja sa tržišta jako je važno ono što se događa u nekim e, zemljama e, novac se koristi kako bi se povećala proizvodnja svinjskog mesa iako već imamo preveliku proizvodnju nevjerojatno je da je da se u tom sektoru poduzimaju mjere e, a ne poduzimaju se mjere kojima bi se poboljšala situacija u sektoru poput recimo inovacija proizvodnje hvala vam a sada u ime ujedinjene ljevice riječ ima zastupnik Vjegas. Izvolite. Hvala vam. Prema popularnoj portugalskoj izreci, europske institucije su proizvele potpuno dereguliranu e, situaciju zato što su smatrale da će tržište sve riješiti rezultati su pokazali da je privatno vlasništvo u poljoprivredi ključno 1993. kada su e, granice otvorene mi smo imali dovoljno e, svinjskog mesa a danas imamo tek 40% cijene su vrlo niske i to dovodi u opasnost cijelu industriju. Povjereniče, ova situacija je vrlo hitna i ozbiljna i morate pronaći mjere kojima će se ovo ublažiti. Potrebna su nam e, odlučne i hitre mjere koje će pomoći e, farmerima da dobiju e, dostojanstven, dostojanstvenu naknadu za posao koji rande. Smatram da moramo očuvati pravo svake zemlje da proizvodi minimalnu količinu hrane kako bi ta država bila samodostatna ne želimo da ovaj sektor e, nestane baš kao ni mnogi drugi koji su nestali od kako smo se pridružili Europskoj uniji. Hvala vam. A sada u ime zelenih riječ ima gospodin Bronis Rompe na tri minute. Izvolite. Hvala vam. Gospodine povjereniče, uvaženi kolege, nije tajna da je e, sektor svinskog mesa u dubokoj krizi baš kao i sektor proizvodne mlijeka. Cijena e, je danas niž, najniža već u nekoliko, desetlja, već u nekoliko desetljeća. Proteklih nekoliko godina cijena je pala za više od 10%. Svi znamo da su poduz, to jest poljoprivrednici uzeli kredite kako bi modernizirali proizvodnju, kako bi provodili propise o zaštiti dobrobiti životinja i propise o zaštiti okoliša. I zbog svega toga se sada postavlja mm, pitanje o tome je li ta industrija u Europi uopće isplativa. Kako smo uopće došli do toga? Pa imamo dva razloga. Kao prvo, povećala se globalna ponuda, a s druge strane moguće je da su ove mjere za zaštitu dobrobiti životinja vrlo skupe. Ponašanje trgovaca također nije uvijek pošteno. I u slučaju, zatim tu je i e, epidemija svinske kuge, afričke svinske kuge koja je e, izazvala mnoge probleme. Mislim da bismo trebali tražiti jednake uvjete u cijelom svijetu. Zašto mi od naših poljoprivrednika tražimo da poštuju propise koji se odnose na dobrobit životinja, a s druge strane dovozimo, dozvoljavamo uvoz mesa koje je 25% jeftiniji to iz eh, zemalja poput Brazila. Kakvi su njihovi standardi? Pa nepostojeći. E, osim toga, tim se životinjama daje hrana koja sadrži GMO. Stoga pozivam komisiju da ograniči uvoz mesa iz tih zemalja, iz zemalja koje primjenjuju niže e, standarde od onih koji su na snazi u Europi. Bilo bi još bolje ako bi komisija poduzela konkretne mjere i predložila standarde za zaštitu dobrobiti životinja na globalnoj razini, to jest na razini svjetske trgovinske organizacije. Zatim bismo morali e, poduzeti mjere kako bismo osigurali poštenu distribuciju dodane vrijednosti, osigurati pošteno ponašanje trgovaca i e, smanjiti im mogućnosti da manipuliraju cijenama. Treće, e, da vas podsjetim da poljoprivrednicima trebaju subvencije za izvoz i naravno treba im schema za, jamstvo izvoza. I još jedna vrlo važna tema je afrička uh, svinska kuga e, i to se dogodilo i u mojoj zemlji. Um, e, ta bolest značajno pogodila industriju i smanjila izvoz. Europske vlasti su uspjele zaustaviti širenje te bolesti, no poljoprivrednici se suočavaju sa ogromnim gubicima zbog nepoštenih e, trgovinskih praksi. Kada se kupci svinja nude vrlo niske cijene za potpuno zdravlje svinje i to u područjima u kojima nema te bolesti. Ispričavam se gospodin Rope, prihvaćate li plavu karticu od gospodina Štefana Eka? Da. Izvolite. Gospodine Ek, izvolite. Äh, Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolega, sigurno i sami znate da je Europske uniji nemoguće osigurati i zahtijevati standarde za dobrobit životinja izvan Europske unije i kao drugo, želite li doista ono malo standarda po pitanju zaštite životinja koje imamo ovdje u Europskoj uniji za koje smo se teško izborili sniziti samo kako bismo opet došli do tržišno poštene cijene mislim to sigurno ne mislite eh, Hvala vam na tom pitanju to je dobro pitanje ja sam u mom govoru rekao da su europski standardi dovoljno visoki. Ne možemo prihvatiti da uvozimo meso životinja koje su zgojene pod manjim standardima. Zbog toga nam se ne možemo pravilno natjecati. Zbog toga poljoprivrednici e, moraju se zadovoljiti sa malom cijenom. Ljudi jedu zatim loše proizvode koje smo uveli iz nekog drugog zemlje. Hvala sada e, gospodin Coburn iz Kluba zastupnika EFDD-a. on je odsutan u redu. Sljedeći govornik je gospođa e, Dominik Bilde iz Kluba zastupnika Europa, Nacija i Slobode. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Europski sektor uzgoja svinjetine danas prolazi kroz veliku krizu koja je izravna posljedica eh, osiromašenja naših poljoprivrednika što se provodi u dogovoru sa europskim i nacionalnim čelnicima. Kao prvo imamo zabranu uvoza iz Rusije, trošak e, uništava e, poljoprivrednike u Francuskoj i drugdje. Treba ukloniti tu zabranu uvoza, to bi imalo izavan učenak na cijenu. Zatim postoji neravnoteža između ponude i potraže. U Europi imamo 3% e, veću proizvodnju ove godine, to je 10 milijuna više svinja na europskom tržištu. Pa tako francuski proizvođači postaju direktne žrtve njemačkih ili španjolskih proizvođača koji provode socijalni dumping tako što zapošljavaju upućene radnike kojima se plaća 5 e, ili 4 eura po satu u tim zemljama i e, primjerice u Njemačkoj, a u Španjolskoj e, se plaćaju slabiji socijalni doprinosi. U Francuskoj imamo cijenu od 1,40 po kilogramu što jedva do, dopušta francuskim papirom se da preživljavaju. A ova cijena minimalna izgleda da je preskupa naspram međunarodnog natjecanja i stoga se pokušavaju kotirati e, to tržište. E, mi poštujemo dobrobit životinja, imamo i direktivu o zaštiti svinja, ali to je nešto što ne bi trebalo penalizirati francuske poljoprivrednike koje su sočene s drugim državama kojih nije toliko briga do normi ili koje i uvoze svinjetinu iz ekstra europskih država gdje imamo slabije okolične standarde i stabilne standarde po pitanju zaštite životinja. Kako će se Europska unija doista zanimati za interes uzgavača svinja kada je trenutno e, u pregovoru sa transatlantskom sporazumu gdje imamo za 40% manju cijenu svinjetine od naše, a Francuska je već odustala da e, će tražiti oznaku porijekla o svinjetini primjerice. Hvala vam. Hvala vam gospođo zastupnice. Sljedeći zastupnik je gospodin Norbert Linz. na minutu i 30. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući, gospodine Poveniće, dragi kolege, dragi kolegice, ja dužno zahvaljujem na tome što vodimo sada ovu hitno potrebnu raspravu uzevši u obzir stanje u kojima su po mom mišljenju poljoprivrednici e, trenutno i koja bi trebala biti njihova uloga u europskoj poljoprivredi, a mnogi mnoga gospodarstva su trenutno u poteškoćama. No, ipak smatram da je ovo vrijeme rasprave četvrtkom popodne dosta nezgodno i u mojoj regiji u Baden-Württembergu je opao uh, u proteklih nekoliko godina za jednu četvrtinu broj gospodarstva uzgajivača svinja. Uh, niska cijena uvoza dovodi do problema sa likvidnošću naših poljoprivrednika za cijenu od 1,30 po kilogramu svinjetine nijedan poljoprivrednik dugoročno ne može preživjeti. Zbog te teške situacije na tržištu potrebno je djelovati. Kratkoročno bi trebali kao i 2005. godine već e, izraditi novi paket pomoći za sve države članice. u e, trenutno s ovim programom mogu samo polovica gospodarstva uzgavača svinja imati koristi. Zatim još jedan dodatni problem je odgovornost e, partnera na tržištu i malo prodaje. E, ti sektori moraju shvatiti svoju odgovornost za našu domaću poljoprivredu. Isto tako nadam se da u ponedjeljak na sastanku vijeća ministara za poljoprivredu da će se usvojiti korisne mjere. Hvala. Hvala vam lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Mark Tarabela na dvije i pol minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući, dragi kolege. Neprihvatljivo je da se ova rasprava provodi bez nadležnog povjerenika gospodina Hogana. Situacija je teška i e, imamo i krizu u sektoru mlijeka i čini se da e, nismo svjesni razmjera te krize. U mojoj zemlji Belgiji je situacija posebno teška. Mliječna industrija i kriza te industrije tiče se cijele države a kriza sa svinjetinom se više tiče samo sjeverne Belgije i sada bih nastavio na flamanskom. Situacija uzgajivača svinja u Belgiji je doista dramatična. Svinje koje se odvode na klanje mogu se prodati za manje od 1 euro po kilogramu, a 1 euro i 30 centi je potrebno da bi se uopće pokrili troškovi proizvodnje, a 1 euro i 50 centa kako bi se moglo uopće živjeti od toga. Cijena koju poljoprivrednik dobiva za jednu svinju nije dovoljna ni kako bi se pokrio trošak proizvodnje, jer su e, visoki i troškovi e, hranjena svinja, a i električne cijene struje. I toga poljoprivrednici su prisiljeni prodavati to, svoje svinje uz gubitak. Gubitak je nešto što nije prihvatljivo ni u jednom drugom ekonomskom sektoru, ali izgleda da je u poljoprivrednom sektoru to prihvatljivo. Ako Europska komisija ne djeluje, onda ćemo se suočiti s katastrofom. Moramo sada riješiti tu krizu, instrumenti postoje, ali trenutno izgleda da je situacija takva da nitko ne kontrolira e, ovu krizu. Gospodine Pavnić, ja sam to više puta već u ovom parlamentu ponovio. Treba fiksirati cijenu e, s time da se uzmu u obzir troškovi proizvodnje. I to je više nego hitno. Vi morate djelovati, morate usvojiti konkretne mjere kako bi se ograničila ponuda cijene se moraju pratiti, potreban nam je nekakav observatori za cijenu, za cijenu svinjetine i treba razvijati sve ono što može donijeti dobit. I treba isto tako brzo pregovarati kako bi se mogla ukloniti zabrana uvoza Rusije. To je doista hitno, gospodine Pavniće. Moramo prestati e, ovdje samo voditi rasprave, moramo djelovati. Hvala vam lijepa. Riječ ima gospodin Bas Belder na jednu minutu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući. Hvala vam i na ovome što ste rekli na lijepom nizozemskom. Kriza u sektoru uzgoja svinja traje već predugo. Uređenje sektora iz moje države se postavlja s tim u vezi nekoliko pitanja. Primjerice, je li Europska komisija spremna razmišljati o alternativnim mjerama e, uz dodatno još uz privatno skladištenje ili umjesto privatnog skladištenja? Ovo je posebna kriza. Predstavnici iz sektora smatraju da bi privremeno prijevremeno klanje svinja bila bolja mjera nego privatno skladištenje svinjetine. Tako bi se popela cijena, a da se ne iskrivi tržišno natjecanje. Kao drugo, e, ponovno osvojiti rusko tržište je isto tako vrlo važno. Svjetska trgovinska organizacija će sada e, dati negativnu ocjenu ovim ruskim mjerama i zatim bismo trebali vrlo brzo naći rješenje s Rusijom. Jednostavno je potrebno da imamo jednake uvjete unutar Europske unije, ali i izvan Europske unije za sve. Hvala. E, Hvala vam lijepa. Gospodin Jasenko Selimović na jednu minutu. Hvala vam lijepa. U ovoj raspravi o problemima sa tržištem svinjetine uvijek izgleda kao da je glavni problem Rusija, ali to nije istina. Jako smo malo bili izloženi zapravo Rusiji, postoje druga tržišta ali teško je naći alternativno tržišta. Pravi problem su političari i Europska komisija. Oni su se usredotočavali na um, kratkoročne mjere, poput privatnog skladištenja, umjesto da su se strukturno pozabavili sa tom temom. A uh, ono što je rizično kod privatnog skladištenja je to što bi to moglo još i pogoršati situaciju. Moramo naći politička rješenja. Moramo jačati konkurentnost europskog poljoprivrednog sektora i trebali bismo imati strože zahtjeve za dobrobit životinja za one države koje izvoze svoje proizvode u Europu kako bismo imali jednakije uvjete za sve. Dakle, trebamo poduzeti mjere kako bismo zaštitili potrošača, a izvodobno pomogli poljoprivrednicima. Hvala. Hvala. Sada je gospođa zastupnica Anja Hazekamp na jednu minutu, izvolite. Da, ispričavam se, hvala Gospodine predsjedavajući. Uzgoj svinja iz jedne krize prelazi u drugu, to je već desetljećima. Imamo svinsku kugu, imamo probleme s tržištem, imamo probleme sa hormonima. Europa želi biti dostavljač svinjetine za cijeli svijet, ali svinje se drže pod groznim uvjetima, vrlo često je to tako kako bi se zatim ih se pretvorilo u špek i u šunku. Već 20 godina je potrebno reformirati taj sektor i nije to problem samo zbog uh, zabrane uvoza iz Rusije. Tu se radi o strukturnoj krizi. trebali bismo ograničiti proizvodnju, a istodobno imamo e, sposuda reklame za e, to da jedemo svinjetinu. Uzgoj svinje je intenzivni sektor koji zagađuje okoliš. Ovo je dobar trenutak kako bi se možda taj sektor malo smanjio i kako bi se reformirao. Industrija proizvodnje svinjetine jednako je prljava kao i svinje koje moraju živjeti na tim gospodarstvima. I zbog toga ja smatram da bi se subvencije za europsku poljoprivredu trebale ukinuti. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći unik je Ani pirik na minutu i 30. Gospodine predsjedavajući, hvala vam lijepa. Evo, opet nizozemski. Gospodine eh, predsjedavajući, gospodine Pavniće, kao i često eh, sektor svjetskog mesa je zadnja točka na dnevnom redu. A u Nizozemskoj i u drugim državama članicama postoje poljoprivrednici e, kojima je voda došla do grla. Oni više ne mogu plaćati račune, ne mogu e, plaćati e, troškove toškove snabdjevanja svinja, a od zabrane uvoza iz Rusije se u potpunosti uznemirila ponuda i potražnja. Cijene padaju, a trošak proizvodnje u proteklih godina u Nizozemskoj je u porastu. Zbog toga što gospođo Hazekamp imamo sve više standarde za dobrobit životinja. Zbog toga u Nizozemskoj uzgavači imaju 20 centi većeg troška naspram samo 7 centi većeg troška u Njemačkoj i u Danskoj. Izgleda da nemaju svi iste uvjete za sve. E, od onih 10 milijuna koje smo e, uspjeli e, dobiti, to nam je slaba utiha jer taj novac ne dolazi do poljoprivrednika. Trebamo pomoći onima koji e, se žele s time i dalje baviti. Dakle, treba isto tako podržati kako one koji žele prestati sa tom djelatnošću kao i one koji žele s time nastaviti. A ova politika zapravo bi trebala vrijediti za sve sektore. Trgovačka politika je isto tako važan dio rješenja prošle godine sam uh, razgovarala sa poljoprivrednicima iz Kopa Kođeke. Uh, oni su uh, me baš potaknuli da razmišljam o kvaliteti isto tako našeg mesa, ali i stočne hrane. Hvala lijepa. Sljedeći je gospodin Karol Karski. Hvala zbog ove duge krize svi poljoprivrednici u Europi sada se nalaze u teškoj situaciji. Cijena je vrlo niska i zbog toga su mnogi od njih suočeni sa velikim financijskim problemima i možda će morati likvidirati svoju imovinu. U 2014. godini na inicijativu našeg kluba zastupnika Europski parlament se obratio Europskoj komisiji da poduzme hitne mjere kako bi podržali poljoprivrednike koji osjećaju e, negativne posljedice zabrane uvoza iz Rusije. Katastrofalna situacija sektora svinskog mesa u Poljskoj pokazuje da doista plaćamo cijenu i zbog afričke svinske kuge. Imamo problem sa izvozom još uvijek. E, oni koji proizvode svinsko meso u Poljskoj su u lošoj situaciji još nego u drugim državama članicama. Poljske pobjednice su patili su tako od prošlogodišnje suše, zbog kojeg je došlo do niza ozbiljnih problema za uzgajivače. Bilo je manje stočne hrane i cijena se povećala. Ja bih stoga apelirao na Europsku komisiju da poduzme hitne mjere kako bi se riješila ta trenutna kriza na tržištu. Hvala. Hvala. Zastupnik Ivan Jaković na, jednu minutu, molim. Gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, treba nam kratkoročno rješenje i dugoročno rješenje. Kratkoročno rješenje treba biti ono koje će diversificirati naš proizvod na način da ćemo osvojiti nova tržišta, pogotovo kinesko tržište. U mogućnosti smo osvojiti kinesko tržište i predlažem da imamo jednokratnu subvenciju proizvođačima svinjskoga mesa i da gospodin hogan se razleti da tako kažem po ovoj našoj planeti i da kratkoročno razriješi ovu situaciju. također će to biti djelomično i dugoročno rješenje jer ćemo imati diversifikaciju tržišta a s druge strane na kraju krajeva jednog dana vratit će se i rusko tržište. ono što želim posebno pozvati je da se čim prije obavi inspekcija u hrvatskoj kako bi se utvrdilo da u hrvatskoj više nema nikakvih tragova svinjske kuge jer hrvatska proizvodnja svinjskoga mesa ima mogućnosti velikog izvoza i molim da to komisija učini zaista čim prije. Sada zastupnik Štefan Ek na jednu minutu, Gospodine predsjedavajući u Europskoj uniji se proizvodi više svinjskog mesa nego što postoji potražnja i to iz različitih razloga imamo jeftin uvoz, imamo zabranu uvoza, a isto tako i zbog toga što sve više ljudi ne žele jesti više meso svinje koje je podložno bolestima. A sada Europska komisija želi potaknuti potražnju. A nitko ne svača da ćemo s time kratkoročno ili srednjoročno uništiti poljoprivredna gospodarstva izvan Europske unije. Ja sam se nadao da smo naučili naše lekcije iz industrije mlijeka. Ovo je zapravo loša e, poljoprivredna politika. Veliki lanci e, hranidbenih proizvoda sada imaju toliko veliki utjecaj na tržištu da mogu e, nametnuti cijenu. Rješenje je da se orijentiramo prema potražnji, a uzgajivači svinja bi se konačno trebali prilagoditi tome da će se u budućnosti još i povećati snažno broj vegetarijanaca i onih koji, koji ne žele jesti svinjetinu. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sada riječ ima zastupnica Anne Sander na jednu minutu. Izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, gospodine Poveniče. Situacija je teška. Već mjesecima poljoprivrednici prodaju uz gubitak. Samo u Francuskoj 15 do 20% gospodarstva uzgoja svinja nalaze se na rubu e, tržišno, održivog. E, konjunkturne su e, su razlozi te kriza, imamo tu zabranu uvoza iz Rusije. Što čini Europska komisija kako bi pomogla uzgavačima svinja da podnesu trošak naših diplomatskih odluka? Drugi razlog je strukturne prirode, to je neravnoteža u lancu vrijednosti trebamo prilagoditi e, naše, e, našu konkurentnost kako bi se poljoprivrednici mogli prilagoditi tome i kako bi mogli e, imati većeg utjecaja pri fiksiranju cijena. Osim toga, ne radi se samo o svinjetini, cijela poljoprivreda je u krizi, a ako Europska unija i dalje želi biti svjetska moć u poljoprivredi i u drživoj poljoprivredi, onda je sada trenutak da djelujemo. Hvala. Hvala vam lijepa, gospođo zastupnice. Sada je vrijeme za Catch the Eye, spontano javljanje za riječ. Najprije riječ ima zastupnik Kelly. Izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Prisustvovao sam sastanku u ponedjeljak na večer sa povjerenikom Hoganom i danas sam ovdje i nema sumnje da je sve veća svijest o tome da kriza postoji, no ne postoji rješenje za tu krizu. Dakle, imam tri pitanja za povjerenika Hana. Prije svega, da li bi nam mogao reći da li poljoprivredni sektor, načelno govoreći, može preživjeti Europi usprkos ruske, ruskog, ruske zabrane uvoza. Zatim, što se tiče kratkoročne, srednjoročne, dugoročne perspektive za širenje na tržišta van Europske unije. I treće, što se radi na tome da se prodaja osnaži kako u Europi, tako i van nje. Osobito imajući na umu onome, ono što je prethodni govornik rekao, da ne odvratimo ljude od jedenja mesa, zbog različitih poruka koje slušamo sa svih strana. Hvala. Thank you much indeed. Uh, Zahvaljujem. Zastupnik Mamikins. Hvala vam. Pad cijena svinjskog mesa može se objasniti očitim e, razlozima. Prije svega, tu imamo ruski embargo o kojima su mnogi kolege govorili, no i prije sankcija već smo imali krizu E, Rusija trošila milijardu evra dnevno na svinjsko meso, a Latvija zbog ovog embarga najviše pati. Dakle, a poljoprivredni sektor je onaj koji je najviše reguliran u Europsku Na što se radi, što se može učiniti? Ništa. To znači da ponovno moramo steći pristup ruskom tržištu. Za moju zemlju Latviju to je tradicionalno tržište, kao i općenito govoreći za Europsku uniju. Znamo da su ukinute sankcije Bjelorusije i to znači da bi svinsko meso moglo ući na tržište u Bjelorusiji. No to se neće dogoditi niti danas, niti sutra. Za takvo tržišno otvaranje treba će određeno vrijeme. Mogu vam samo reći da latvijsko svinsko meso je bilo prilično popularno, poznato u EU, no to će ostati samo priče ako uskoro nešto ne učinimo. Zahvaljujem. Sljedeća govornica, Guševska. Hvala vam u ime poljskih proizvođača svinjetine izlazila, izrazila bih sve veću zabrinutost zbog destabilizacije tržišta svinjskog mesa u Poljskoj i nedostatka bilo kakvih učinkovitih mjera ili aktivnosti Europske komisije. Moja zemlja najviše pati zbog mjera koje je Europska komisija poduzela e, da bi se zaštitila Europa od širenja afričke svinjske kuge. To ima snažan utjecaj na cijene. Mjere koje je do sad komisija poduzela kako bi se pomoglo proizvođačima nisu bile učinkovite i oni se suočavaju s gubicima svaki dan, troškovi proizvodnje rastu, a cijene padaju. Kroz financijsku potporu sektoru svinjogojstva u mojoj zemlji to je nešto što će biti potpuno nužno i očekujemo da će komisija poduzeti mjere koje će imati stvaran i pozitivan učinak na razvoj situacije u Poljskoj zemlji koja je postala svojevrsna tampon zona za tijelo Europsku uniju i koja bi trebala dobiti podršku, a ne biti prepuštena sama sebi u nošenju s ovim problemom. Dakle, pitanje Europske komisije je hoće li konačno poduzeti mjere koje su potrebne kako bi razine cijena bile odgovarajuće. Sljedeći govornik, zastupnik Radoš. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, izražavam punu potporu odboru za poljoprivredu koji je postavio ovo pitanje zato što se poljoprivrednici u europskoj uniji proizvođači svinjskoga mesa nalaze u krizi a pitanje je da li će ta kriza eventualno u budućnosti biti veća. E, komisija planira otvoriti e, skladišta i na ljeto plasirati zamrznuto meso. pitanje je da li će baš tada biti najpovoljniji trenutak za to naglašavam važnost onoga dijela pitanja koji će pomoći da sredstva koja su namijenjena poljoprivrednicima doista dođu u njihove ruke i pozivam komisiju da osnaži programe e, za pomoć privatnim skladištima jer neimanje privatnih skladišta poljoprivrednike čini osobito osjetljivima izloženima ucjenama i manipulacijama trgovaca i to nije samo slučaj u segmentu proizvodnje mesa. u hrvatskoj su u tom smislu osobito izloženi proizvođači voća i na kraju pozdravljam prijedloge kolega da europska komisija pokuša povećati europsko tržište i uvesti više mjere e, standarda proizvodnje u zemljama iz kojih europska unija uvozi meso. Hvala. Hvala vam lijepa, gospodine povjereniče. Kriza s cijenom u sektoru svinskog mesa vam je dobro poznata. Postoji pritisak na tu cijenu što će dovesti do smanjenja broja izgavača svinja. Mislim da ono što vam nedostaje je dugoročna vizija i mislim da je uloga iz zajedničke poljoprivredne politike isto da osigura ravnotežu između ponude i potražnje kada postoje vanjski e, vanjski aspekti koji utječu na naše tržište poput zabrana uvoza iz Rusije. Što se čini u okviru zajedničke pobjedne politike kako bismo došli do e, tržišta trećih država, ne samo se zadržali na europskom tržištu, gospodine Poveniće? Možda biste nam mogli reći više i o Rusiji. Povenik za poljoprivredu nije ovdje, mislim da bismo ga, mislim ga trebali prekoriti za to. U europskom sektoru svjetskog mesa mnogo se govori o učincima, ali trebamo govoriti i dugoročnim učincima, jer se tu gube radna mjesta, gospodin Brviniće, cijeli ovaj sektor e, koji se bavi uzgojem svjetskog mesa. Što vi mislite poduzeti kako bi se zaustavila ova kriza? Zahvaljujem zastupnik Škripek. Jedna minuta. Gospodine predsjedavajući, Europska unija uvijek bila jako ponosna na kakvoću rada poljoprivrednika u pojedinim državama članicama. Ova trenutna kriza nas dovodi do pitanja kako da nađemo rješenje za ovu situaciju. E, imamo gubitak kod poljoprivrednika zbog zabrane uvoza iz Rusije, a naša je obveza pomoći tim poljoprivrednicima. moramo pružiti e, odštetu našim poljoprivrednicima i proizvođačima, trebamo podržati i privatno skladištenje kako bi mogli prodati naše proizvode u treće države. Iako imamo subvencije u ovom sektoru, unatoč tome postoje poljoprivrednici u državama poput Slovačke koji se nalaze u teškoj situaciji. Slovački poljoprivrednici mogu ne mogu e, konkurirati drugim e, kolegama iz drugih država članica. Mi moramo jednostavno naći dobro rješenje za ovaj sektor zato što je ova kriza doista teška. Hvala. Zastupnik Šikjerski, izvolite imate riječ. Samo bih nekoliko kratkih komentara dao povjerenik Hogan, trenutno je u Poljskoj, e, na poziv ministra poljoprivrede. E, I to već znamo šest tjedana da je trebalo doći na red. A činjenica što danas održavamo ovu raspravu je odluka koja je donijela vodstvo parlamenta. Šteta je što sa ovime nismo bavili e, kada je povjerenik Hogan s nama bio početkom tjedna. Međutim, mislim da prisustvo povjerenika Hana e, je također korisno jer postoje ozbiljna pitanja vezana uz ruski embargo. Dame i gospodo, moramo imati na umu činjenicu da na europskom tržištu potrošnja opada, neprestano slušamo iz medija kako je crveno meso e, loše po vaše zdravlje, što očito ima utjecaj na razinu potrošnje na europskom tržištu. Ali isto tako na svjetskom tržištu postoji sve e, snažnija konkurencija i ukoliko želimo pobjediti u toj igri, moramo pokušati industrializirati se a što će značiti da će biti vrlo teško u poslu održati male proizvođače. Na to je važno, važno za cijelokupnu e, prirodu samog europskog tržišta. Zahvaljujem. Povjereniče Han, izvolite, imate riječ za kraj. Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo, hvala vam lijepa i hvala isto tako i na ovu primjedbu veznu spomenika Hogana koji nije mogu danas biti ovdje, ali mogu vas uvjeriti u ime cijele Europske komisije da e, jako ozbiljno shvaćamo E, ovu krizu na poljoprivrednom sektoru. Sljedeći ponedjeljak su tržišna pitanja visoko na dnevnom redu sastanka vijeća ministara za poljoprivredu, a povjerenik Hogan će isto tako dati izjavu vezano u sektor uzgoja svjetskog mesa. Kako države članice, tako i ovaj visoki dom su sa uredbom o zajedničkoj poljoprivrednoj politici zadali jasan okvir koji predviđa sigurnosnu mrežu, što je ono i što Europska komisija i koristi. Jače poljoprivredno područje zahtjeva i jačanje poljoprivrednih gospodarstava, a u interesu je svih onih e, da podrže to u ovim teškim vremenima. dobro, ne smijemo zaboraviti da je zajednička poljoprivredna politika koju smo svi zajedno htjeli, e, da je provela nekoliko reformnih koraka i da se sada pretvorila u, politiku koja je orijentirana na tržište. E, poljoprivreda koja proizvodi kada ta proizvodna nije u skladu sa tržištem, nema dugoročno smisla. No to znači i da vrijede e, sile sa tržišta i da oni utječu na cijenu. To je logično, ali u situaciji krize to je onda pogoršano, a kasnije se može normalizirati ali e, ta strukturna promjena je sada tu, onaj tko negira nije iskren. Mi želimo promjenu, bilo da se radi o mliječnim proizvodima, o svinitili ili bilo kojem drugom proizvodu, Europska komisija će uvijek prema manevarskom prostoru, pa, e, koji iskoristiti manevarski prostor koji joj daju Europski parlament i vijeće, e, u smislu zajedničke poljoprivredne politike koja će biti orijentirana na budućnosti, koja će biti konkurentna. A budući da su se neki osvrnuli na jedan posebni dosije, onda mogu reći da su upravo i predstavnici ovog doma koji su se javili danas za riječ, koji su se snažno angažirali da su oni postavili pitanje istočne Ukrajine i e, posljedica. Mi smo dosta sigurni da će uskoro doći do pozitivnog rješenja. Ja sam dosta optimističan što, sam što se toga tiče. Ja se nadam da me neće taj optimizam prevaditi, a ako, je, ako to bude točno, onda će doći do novih e, razvoja situacija što bi trebalo biti, imati pozitivne posljedice i na europski poljoprivredni sektor. Hvala. Zahvaljujem. Ovime završavam raspravu. Zapisnik današnjeg sastanka bit će izložen.